od strane kluba zastupnika ili barem 40 članova, odnosno zastupnika. Sada, e, sada prelazimo na glasovanje, ali imamo pitanje e, iz poslovnika. E, gospodin Karver, hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam pisao četvrtog drugog predsjedniku Šulcu o nečem što je jako važno i nisam dobio nikakav odgovor niti potvrdu primitka i mislim da nisam jedini. Molim vas da uzmete ovo pismo e, prije sedam, više od 700 e, svjedoka. Volio bih vam ga predati pred tolikim svjedocima. Hvala. Prvo izvješće je izvješće gospođe Jazlovjecke. Radi se o protokolu u sporazumu između Europske unije i Švicarske slobodnom kretanju osoba, pristupanje Hrvatske. Samo da podsjetim kolege da da je e, Nobelova nagrada za mir dodijeljena jučer i mislim da je dobitnik preminuo i mislim da je to nešto e, zbog čega bi parlament trebao izraziti, izraziti svoju sučut. Podržavam. Prelazimo na izvješće, izvješće Jazovjetska. Protokol u sporazum između Europske unije i Švicarske. E, Pojmenično glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Izvješće Šogor. Trostrani socijalni samit za rast i zapošljavanje. Poimenično glasovanje. Otvoran glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Belet. Tehnička pravila za plovidba unutarnje plovidbe. Akt se usvaja sukladno dogovoru parlamenta i vijeća izvješće Lambsdorff, sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i država eh, SADC. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. sporazum o provedbi konvencije o radu u ribolovu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Htjela bih zahvaliti e, svima, svima svim kolegama i osobama koje su radile sa mnom na ovoj rezoluciji. Vrijeme je da Europski parlament usvoji stajalište o socijalnom dijalogu u Europskoj uniji i e, podržavamo da Europa predvodi borbu za poboljšavanje radnih uvjeta radnika u ribarstvu širom svijeta kako bi imali pravo na pristojnu plaću, pristojan rad i da bi imali pravo na rad. Države članice ne bi trebale odlagati e, primjenu konvencije Međunarodne organizacije rada u protivnom će doći do dodatne erozije, pogoršavanja radnih uvjeta žene i muškaraca koji rade u tom sektoru. Uvjerena sam da će većina danas biti za za radnička i socijalna prava žene i muškaraca koji rade u tom sektoru. Hvala. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na izvješće koje se odnosi na nedavne događaje u Poljskoj. Prije svega imamo prijedlog rezolucije ENF-a. Pojmenično glasovanje, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se.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 Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 8 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Nakon članka 8, amandman 3, pojmenično glasovanje, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. Amandman 4. pojmenično glasovanje, otvoren glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 5. Poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 6. Poimenično glasovanje. Otvoreno je glasovanje. Zatvoreno je glasovanje. Odbija se. Ehm, izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. broj 12 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 13 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava K. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava duplo V. Amandman 1. Poimenično glasovanje. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Odbija se. Izvorni tekst, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 2. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. odbija se. Uvodna izjava Z u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da to treba provjeriti. Otvoran glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Glasovanje o rezoluciji u cijelini. Poimenično glasovanje, otvoreno glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada pred Prelazimo na izvješće gospodina Kastalda. Gospodin Kastaldo ima riječ. Hvala, gospodine predsjedavajući. Htio sam zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na izvrsno obavljenom poslu. Zajednički smo puno radili na ovom izvješću. Naš cilj bio je da potaknemo snažno partnerstvo koje se danas e, ne, ne prepoznaje kao nešto što je jako važno. E, hvala e, tuniškom narodu na ogromnim naporima. Civilno društvo je uložilo velike napore posljednjih godina. Oni doista zaslužuju Nobelovu nagradu za mir. I naša je dužnost sada da pokažemo solidarnost prema tom narodu.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, poimenično glasovanje, otvoran glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Članak 61 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio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 protiv, suzdržani, usvaja se. Članak 64. Poimenično glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava M. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasovanje o rezoluciji u cjelini. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitke izvjestitelju. Izvješće Balaš. Socijalni dumping u Europskoj uniji. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Članak 1. U tri dijela. Poimenično glasovanje. Prvi dio. otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak drugi u dva dijela, poimenično glasovanje. Prvi dio otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 7. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Članak 8. U dva dijela. Poimenično glasovanje. Prvi dio. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se drugi dio. Otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 18. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Članak 13 u dva dijela, prvi dio poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 15. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 18. U šest dijelova, sve pojmeničnim glasovanjem. Prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Treći dio. Otvaram glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Četvrti dio, otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se peti dio, otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se šesti dio, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 22 u tri dijela. Poimenično glasovanje. Prvi dio. otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje.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 u dva dijela. Poimenično glasovanje. Prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 28 u dva dijela. Poimenično glasovanje, prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvajeno. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Članak 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Otvaram glasovanje. Ne, provjerit ćemo. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Članak 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Možemo provjeriti. Mislim da se radi o istoj e, većini ali provjerit ćemo glasovanje o članku 30. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, odbija se članak 31 u četiri dijela, poimenično glasovanje. Prvi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći dio. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Četvrti dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 32. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Članak 35. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 37. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Članak 44. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 48 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Članak 49. Poimenično glasovanje. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Odbija se. Članak 51. Poimenično glasovanje. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Članak 52. U pet dijelova poimenično glasovanje. Prvi dio Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Drugi dio Otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se treći dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Četvrti dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Peti dio. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Članak 53 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Poimenično glasovanje. Otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Članak 54. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 56 u dva dijela poimeničnim glasovanjem. Prvi dio otvaram glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Glasovanje je otvoreno. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Članak 57. Poimenično glasujemo. otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Članak 59. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava A u dva dijela, e, poimenično glasovanje, prvi dio otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava D u tri dijela. Ispričavam se. P. Ne, isprike. Uvodna izjava D u dva dijela poimenično se glasuje. Prvi dio otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava P u tri dijela. Poimenično glasujemo. Prvi dio otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Treći dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Uvodna izjava AA. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava A D u dva dijela. Poimenično glasujemo. Prvi dio. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zaključeno. Usvojeno. Drugi dio otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno usvaja se. Glasujemo o nacrtu rezolucije u cjelini. Poimenično glasujemo, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Čestitke gospodinu Balasu. pitanje poslovnika. Gospodin Čarnecki. E, gospodine predsjedniče, uvaženi kolege. przewodniczący! panie gospodine predsjedniče uvaženi zastupnici e, prije glasovanja i tijekom e, rasprave o stanju unije bilo je nekoliko incidenata i na sastanku je također došlo do incidenata. Na diplomatskoj galeriji gospodin Čižov, e, ruski veleposlanik pri Europskoj uniji, je bio tamo i ne znam bi li on trebao imati mogućnost doći ovdje i biti ovdje tijekom rasprave. Mislim da je to neprihvatljivo i da se ne bi trebalo događati u budućnosti. I personally, because of the vote... Ja osobno zbog glasovanja nisam mogao podići pogled tako visoko, tako da ga nisam vidio, ali primljeno je na znanje. There is another. Okay, okay. We have two more points Imamo još dva pitanja poslovnika, gospodin Lamsdorf, ali prije ovaj kolega koji je tamo ustao. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče. Ja želim govoriti o glasovanju o izvješću o kojem smo malo prije e, glasovali. Ja sam izvjestitelj, htio bih samo zahvaliti eh, izvjestiteljima u sjeni mukotrpnom, na mukotrpnom poslu koji smo obavili. Ali glasujući europski, glasujući, Europski parlament eh, govori, poručuje da želi socijalnu Europu, a sada je vrijeme da se to i provede. Hvala, gospodin Lambsdorff. Kratko bih reagirala na ovo što je kolega Činecki rekao. Mi smo ovdje, imamo pravilo da diplomati iz drugih zemalja smiju sudjelovati na našim e, raspravama. Mi smo otvoreni, otvorena e, institucija, nemamo ništa za skrivati i meni je drago da je Rusko veleposlanstvo pratilo ove rasprave. U nedjelju su izbori za Dumu i ja, mene bi radovalo kada bi Duma bila ovako živahna institucija kao što je ovaj Europski parlament. Hvala. Kuma. Hvala, puno hvala. Sada prelazimo na e, posljednje glasovanje. Radi se o delegiranoj uredbi komisije o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode. E, članak 4 sa amandmanom gospođe Perez. Hvala gospodine predsjedavajući. E, mi ćemo vjerojatno e, odbiti prijedlog komisije, radi se o tehničkim standardima, zato što nije slušala zahtjeve ovog parlamenta. Mi želimo i dalje ustrajati da je potrebno zaštititi ulagatelje u području malo području maloprodaje i u tom smislu molim vas da podržite moj amandman. Hvala. Ima li netko tko želi izraziti svoje stajalište o tome? Onda predlažem da glasujemo. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasujemo o rezoluciji u cjelini. E, htio bih vam reći da će, da nam je potrebna većina e, 376 zastupnika. Stoga predlažemo da glasujemo poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala. Very tight. But if I didn't, they would say no, no, no. You... colleagues, Uvaženi kolege, imamo obrazloženje glasova. Molim one koji žele otići iz prostorije da to i učine, te da puste kolege da obrazlože svoje glasove. Începem explicațiile la vot. Krećemo sa obrazloženjem glasovanja. Imamo obrazloženje vezano uz završno glasovanje, vezano